Počinjemo najavama. Dobila sam od kluba zastupnika SND-a da zahtjev da se Giovanni Barbagalo imenuje za člana odbora za regionalni razvoj i e, delegaciju u vezi sa odnosima sa državama Mašeka. Ima li kakvih prigovora, primjedbi? Ne, onda je to usvojeno. A sada predajem riječ gospodinu Tarantu, koji je tražio riječ. Gospodine Tarant, imate riječ. Un peu de silence, s'il vous plaît. Molim vas za malo tišine. Madame Želim E, bih reći da je na galeriji važno izaslanstvo iz Estonije, e, majke i očevi estonske demokracije, pa pozdravljamo ih, e, dobrodošli. Bienvenue